The rapporteur is here. Yeah. <laughs> so, we have the rapporteur, we have a couple of shadows of hmm, Izvjestelj ovdje, nekoliko izvjestelja u sjeni, pa dobro. Dobar dan, evo drugi dan odbora Envi u siječnju. Puno toga na dnevnom redu danas i dva ministra koji će doći glasanje također i nekoliko legislativnih dosija, a krenut ćemo se izmjenom i dopunom odluke o mehanizmu civilne zaštite. E, svi znamo da smo to već e, usvojili, ali to također ima i proračunske posljedice, e, tako da treba biti izmjenom i dopunjeno. Izvjestitelj Nikos Andrelakis ima riječ. se Amazonio. Dakle, htio sam samo reći da smo u Španjolskoj imali e, puno e, poplava, e, također u i također požare u Australiji. Svakog dana utvrđujemo da postoje problemi i povezane sa klimatskim promjenama. Rescue je mehanizam koji smo uspostavili s ciljem da se pomogne zemljama kako bi mogli izaći na kraj sa posljedicama prirodnih i drugih katastrofa te učinkovitije štitili život u moru, ali također i prirodne resurse te imovinu. 2019. u Ožujku izgrađen je mehanizam Unije za civilnu zaštitu kao europski mehanizam, dakle Rescue E, gdje se radilo i o e, avionima za gašenje požara koje će kupovati zemlje članice e, uz potporu 80 do 90% komisije za kupnju i održavanje tih tog materijala, negdje čak i u 100% potporu tako da bi na taj način mogli zaštititi Europu od prirodnih katastrofa kao i od epidemije i također i drugih prijetnji kao na primjer e, kemijskim, biološkim ili nuklearnim prijetnjama. I cilj ovog izvješća, e, danas e, evo mi je čast predstaviti ovo izvješće, cilj ovog izvješća se sve o tome da u sljedećem razdoblju 21. do 27. da se dobro popuni taj mehanizam najboljim mogućim sredstvima kako bi mogli krenuti sa kupnjom i kako bi ovaj mehanizam mogao biti učinkovito uspostavljen i iz tog razloga kao parlament moramo poduprijeti prijedlog komisije za dobar proračun sa 1,4 milijarde eura, a istovremeno imamo mogućnost popraviti nešto što nije bilo predviđeno u posljednjem vremenu i ovdje ćete mi dopustiti da e, istaknem neke točke svog izvješća. U okviru prve diskusije prije e, Božića Europska je komisija e, argumentirala za svoj prijedlog kako bi se brisao dakle ovaj prijedlog i tu je rečeno da bi proračun trebao sadržavati i izdatke za sprečavanje, no kako bismo postigli sporazum između parlamenta i komisije, mislim da bi se to možda ne bi moralo brisati, da bi se moglo vratiti u E, plan, dakle, mi se slažemo sa višegodišnjim financijskim planom, ali sve to ipak e, treba još e, detaljno pogledati i shvatiti. Dakle, prije dvije godine, razumijem, potrebe su bile sasvim drugačije. Iz tog razloga predložio sam i amandmane i za ovo tekuće razdoblje i za prazno razdoblje i moramo uputiti na to da najveći dio izdataka za za e, predostrožno sprečavanje e, će dati ipak zemlje članice. Stoga, e, zbog ove fleksibilnosti predlažem odstupanje od otprilike 10% i mogućnost izmjene još nekih drugih postotaka. a kako bismo mogli doći do dakle, ovog financiranja od do 100%. Dakle, s tim izmjenama mislim da bi mogli e, e, ispuniti ove zahtjeve za fleksibilnošću bez dodatnog opterećenja. Mislimo da bi trebalo možda osigurati druga sredstva bez obzira Hoće li se primjenjivati u Europskoj uniji ili izvan Europske unije? Naime, klimatske promjene su posvuda i Europa mora biti u stanju pomoći trećim zemljama E, ili u slučaju recimo orkana ili za spašavanje e, prašume ili bilo što drugo što može utjecati na našu klimu, tako da mislim da trebamo iskoristiti sve moguće instrumente za zaštitu građana Europske unije. Takav jedan e, instrument je satelitski sustav Galileo i mogućnost slanja i poruka u hitnim e, slučajevima kada se radi o životu ljudi. Tako da podopiramo i e, korištenje e, galeva za spašavanje ljudskih života. Također podnijet ću još neke druge amandmane kojim će se osigurati da Europska komisija može zajedno sa zemljama kupiti odgovarajuća sredstva te donijeti i druge mjere kako zemlje ne bi morale zasebno se baviti tim pitanjima, ali ostaje još jedno otvoreno pitanje, a to je pitanje e, otvorenog upravljanja koje je predstavila komisija. E, no, vjerujem da ćemo imati dobru suradnju s vjestiteljima u Sjeni sa dobrim rezultatom na koje ćemo na kraju svi ipak moći biti ponosni. Zahvaljujem. Hvala. Izvjestitelji u sjeni. Gospodin Unja Melo, izvolite. Um, esta proposta tem em vista alinhar as posições orçamentais com a proposta da Comissão. Ovaj eh, prijedlog eh, sadrži razne amandmane za višegodišnji financijski okvir 21. Eh, do 27. Financijski iznosi prisiljavaju nas da se prilagodimo ovom novom financijskom okviru, znači sada treba e, dati predloge kako bi mehanizam za spašavanje Europske unije dalje mogao biti e, financiran. Naime, postoje krizne situacije kao što su nedavni e, primjeri pokazali da u zaštiti od katastrofa u Europskoj uniji postoje određene praznine što Dakle, je povezano i sa klimatskim promjenama, ali i zbog toga što zemlje članice ne uspiju uvijek biti um, uspješne u prevenciji. Vidjeli smo u Portugalu požare koji su šokirali svijet 2014. više od 50 ljudi stradalo. Mi smo molili za pomoć Europska komisija tada je razgovarala s ministrima, razgovarala s ministrima 27 zemalja članica, ali nije dobila pozitivni odgovor iako se telefonski razgovaralo. to nije problem samo Portugala, nego su i druge zemlje utvrdile da postoje granice solidarnosti između zemalja članica i utvrdile su da postojeća mreža možda nije uvijek dovoljna. To se prilično često dogodi u Europi i prilično redovito, znači E, i e, poplave i potresi i požari. A to je zbog toga što se naši mehanizmi razvučeni do kraja, zato nam je potreban e, jedan kompenzacijski mehanizam za zaštitu od katastrofa koji će dopunjavati resurse zemalja članica, zato EPP podupire prijedlog komisije koji je doista važan i želimo poboljšati financijska sredstva te osigurati da e, jačanje kapaciteta za prevenciju katastrofa te e, u odgovarajućoj mjeri i za prevenciju. Svake godine vidimo nove katastrofe, na primjer e, požare, potrese kao u Italiji. Zato zahvaljujem izvjestitelji na prezentaciji izvješća i E, Iznašćemo odgovarajuće amandmane koje smatramo važnima kako bismo osigurali da ovaj mehanizam e, solidarnosti e, bude poduprt odgovarajućim mehanizmima. Znamo da tu postoje određene implikacije. Na primjer, imamo odluku, naravno i pregovore o proračunu, znači ne može se apsolutno sve izmijeniti, no Želim svejedno reći da učinkovitost eh, mehanizma zaštite od katastrofe doista ovisi o tome koliko se brzo djeluje. Na primjer u Portugalu smo vidjeli da samo u jednoj godini je u požarima stradalo više od 100 ljudi, sada se to događa i u Australiji i dogodilo u Australiji. Upravo stoga je važno da zaštitni mehanizam reagira eh, brzo E, svakako znamo da e, će se katastrofe ponoviti. E, naravno, po šumski požari u područjima gdje ima šuma i tako dalje. To su stvari koje će svakako događati ponovno. Recimo, u područjima gdje ima puno eukaliptusa i borova koji brzo planu kao u Portugalu. Zato bih predložio da također kako bi se moglo brzo reagirati na takve slučajeve. Fizičke resurse treba skladištiti u onim zemljama gdje postoji najveća vjerojatnost dolaska do takve katastrofe. Na primjer, ako u nekom području postoji veća vjerojatnost za šumske požare, onda bi recimo te e, resurse za gašenje požara trebale biti u Španjolskoj ili Portugalu, a recimo E, za poplave u blizini Francuske, za potrese recimo u Italiji. E e, raspodjela resursa mora biti takva da budu postavljeni blizu mjesta na kojima postoji mogućnost za katastrofu. Još jednom hvala izvjestitelju. Hvala za Rinju, Nikolaj Štefanato. Hvala, zahvaljujem izvjestitelju na odličnoj prezentaciji. Također zahvaljujem e, osobi koja je radila na ovom izvješću i komisiji na odličnom prijedlogu. E, puno puta sam rekao da kad smo suočeni sa kriznom situacijom povezanom sa klimom, niko od nas za sam, sam za sebe nije dovoljno bogat i dobro opremljen da se sam time bavi. Ni Njemačka, ni niko drugi, tako da ovo dobar prijedlog. Doći će trenutak kada ćemo se naći pred takvom situacijom u našim zemljama članicama gdje ćemo imati anomalije, ekstremne vremenska događanja E, gdje su već u mjesečnom e, predviđenju meteorološke prognoze vidi da će do njih doći ponovno. Dakle, što se aneksa 1 tiče, e, ne želim da to postane kamen spoticanja cjelokupnih pregovora, jer ima nečega onome što kaže i komisija izvjestitelje, naime komisiji doista treba više fleksibilnosti, drugo ne smijemo biti kruti, tako da se ne može djelovati kada dođe trenutak i izvjestitelj e, ispravno kaže da što se pripravnosti tiče i odgovora tiče, brzo reakcije tiče, moramo e, brzo pribaviti sav materijal kako e, bismo bili spremni kada se dogodi katastrofa u Europi, a ne da onda tražimo ta sredstva. želim reći da ne dolazi sve dobro u tri, da se mora e, podijeliti e, ravnopravno na tri dijela, tako da možda bi ipak trebalo malo raspraviti e, još aneks 1 i raspodijeli iz aneks 1 da ne budemo tu prekruti. Još jedna stvar koja je također spomenuo izvjestitelj, ali također je PP izvjestitelj u sjeni, Željeli bismo e, više djelovanja po CBRN prijetnjama, kemijsko, biološko, nuklearno i tako dalje. Znači, teroristička prijetnja, a posebice nova industrija sintetičke biologije i proizvodnje virusa koje bi se mogli širiti u populaciji, e, ne možemo ne biti spremni na kemijske, biološke, nuklearne i druge katastrofe, nego moramo imati medicinsku, biološku i drugu opremu kako bismo mogli pomoći i e, spaslačkim službama i građanima. Ne možemo niti e, službe za krizno djelovanje izložiti e, takvim agensima bez zaštite. Recimo ja sam iz Rumunjske imao je vrlo nizak u, u zalihama tako da i zalihe lijekova i tako dalje treba jačati, a i e, Međunarodna veteranska udruga mi je poslala dopis da nisu mogli pomoći učinkovito Australiji jer je bila potrebna medicinska oprema, ali veterinari na terenu. Dakle, još jednom kao Unija nismo uspjeli učinkovito pomoći bilo bi doista lijepo da smo mogli pomoći, da smo bili ondje, da smo, da smo bili vidljivi, da smo mogli djelovati. Izgoreno područje u e, Australiji je e, zapravo veličine Austrije, zapravo to je 10 milijuna hektara izgorilo. Jesmo li mi e, spremni dopustiti da ljetos izgore recimo površina šuma veličine Austrije u Europi? Želimo li da nas takav događaj uhvati nespremne? Mislim da ne i da je vrijeme za djelovanje sada. Tako da e, bih htio da pregovaramo o ovome i vidim jednu vrstu konsenzusa osim aneksa 1, e, ali nadam se da ćemo i tu uspjeti iznaći odgovarajuću fleksibilnost. Zahvaljujem. Hvala za zelene. Za zelene. Zahvaljujem e, predsjedniče. Hvala našem izvjestitelju, gospodinu Andriju Lakisu, na nacrtu mišljenja. E, mehanizam civilne zaštite Unije razvijen je za jačanje suradnje između zemalja članica u području civilne zaštite kako bismo ojačali našu pripremu i pripremu za katastrofe, a glavna, e, glavni cilj je e, E, međusobno razminjivati stručnjake i materijal u slučaju katastrofe. Ali postoje nekoliko problema sa ovim mehanizmom i zato su ga parlamenti vijeće prošle godine revidirali i e, drago nam je što je Rescue, program Rescue e, uspostavljen jer, ovaj, jer samo dobrovoljni napori nisu dovoljni. Dakle, program Rescue pokazuje dodanu vrijednost Europske unije u zaštiti zemalja članica od šumskih požara i drugih prirodnih katastrofa, također onih koji uzrokovao čovjek. Neki od e, prirodnih katastrofa jesu uzrokovane čovjekom, naravno, zbog e, e, je uzrokovao čovjek zbog klimatskih promjena. Ono što bismo mi voljeli je financiranje iz novih izvora, no vijeće se s time nije složilo. Sada se moramo e, zadovoljiti redistribucijskim mehanizmom. E, ono što mi mislimo je važno pripremati se za klimatske promjene, posebice kad vidimo štetu koju su uzrokovali šumski požari i poprave, poplave, a što pokazuje da moramo jačati resurse. Također nam je drago što se e, izvjestitelj je držao predviđenog iznosa u sljedećem e, višegodišnjem okviru e, jer ne želimo da se taj iznos smanjuje. Također se slažemo sa raspravom o tome da se aneks ponovno vrati u tekst. To je važno za e, timove civilne zaštite i cijeli mehanizam i za spasilačke službe te za aktivnosti i u Europskoj uniji izvan Europske unije, te podopiramo upotrebu sustava e, Galileo satelitskog sustava u hitnim e, slučajevima, te e, podopiram dalji rad na ovom dosjeu zajedno s kolegama. Hvala. Hvala za ide. Izvolite, Marko Triosto. Hvala, predsjedniče. Kao prvo želim reći da dolazim iz Italije. Za nas je civilna zaštita obveza, to je iskustvo izvrsnosti i mi to branimo vrlo ponosno. Drago nam je što Europska unija želi nastaviti razvijati ovaj e, aparat na razini Europske unije. Čestitam izvjestitelju na odličnoj prezentaciji koju je iznio danas. Neki od amandmana koji su iznijeti stvarno su kvalitetni. Ja želim nešto reći o dodatku broj 1. Ne želim polemizirati, želim samo podcrtati to da, kao što je rečeno, komisija je vjerojatno to htjela ukloniti e, zato što joj je namjera bila da onda naknadno poštuje sadržaj, ali mi nećemo e, na tome inzistirati iz principa i vjerujem da ćemo pronaći dobro rješenje. Prijedlog da se koriste napredni tehnološki sustavi kao što je Galileo je nešto što podržavamo i jedna od karakteristika civilne zaštite u Italiji jest brzina djelovanja zbog teritorijalne organizacije i zbog dobre koordinacije. Nadam se da ćemo se inspirirati izvrsnošću koju primjećujemo unutar država članica. Čuo sam na kraju da će pučani dati neke amandmane i nadam se da će ti amandmani biti nama prihvatljivi i da ćemo e, moći jednoglasno glasovati. E, sigurnost osoba i imovine u našoj Uniji izuzetno je važna. Nadam se da ćemo biti jedinstveni u djelovanju po tom pitanju. Thank uh, Hvala u ime ECR-a. Ne vidim izvjestitelja u sjeni. Onda dajem riječ uh, gospođi Konečni uh, koja je zamijenila gospodina, gospodin Kokalis koji je zamijenio gospođu Konečnu. Hvala. Klimatske promjene su stalne i za sadašnje buduće generacije smo stvorili veliki intenzitet i sada imamo veliki intenzitet e, ekstremnih klimatskih promjena e, u Australiji, e, u na Džakarti veliki broj poplava i požara. Infrastruktura fizička i operativna nije zamišljena da bi e, uspjela podnijeti ovakvu, e, ovako velike klimatske promjene i ovaj mehanizam je strategija prilagodbe ovakvim promjenama. U tom smjeru ovaj zakonodavni amandmani e, trebaju inzistirati na minimalno 1,4 milijarde eura kao i na fleksibilnosti i pripadajućim odredbama i na prekograničnom odgovoru i koordinaciji koje zahtijeva koordinaciju između država članica i planove prilagodbe. Osim toga, moramo e, razmišljati o ulozi eu a u katastrofama globalnih razmjera, na primjer u korištenju Galilea i kako to može poboljšati europsko vodstvo u takozvanoj vanjskoj dimenziji tako da želim zahvaliti izvjestitelju na određenom poslu, podržavam prijedloge koje je dao i nadam se da ćemo e, razmišljati na isti način u pogledu ovog važnog dosjeja. Hvala. Hvala. Time zatvaramo krug e, izvjestitelja u sjeni. Julia Stewart David ima sada riječ. Izvolite u ime komisije. Hvala. Želim zahvaliti gospodinu Andrakusu na ovom e, nacrtu izvješća. Zahvaljujem komentarima e, izvjestitelja u Sjeni. Danas imamo dosta toga na stolu i htjela bih pozdraviti u ime komisije nove elemente koje je parlament unio kao prijedlog što se tiče uvođenja E, ranog sustava upozorenja Galileo i također što se tiče mogućnosti da se operativno e, naprave financiranja izvan Europske unije zahvaljujući takozvanom e, pulu Europske unije. Važnost da imamo pravila koja će biti jednostavna u pogledu ovog mehanizma je velika i zato su ona važna zbog brzog reagiranja. Dodatak prvi. To nije birokratsko pitanje, nego operativno pitanje. Cilj komisije bio je da ojačamo odredbe o EU i da ojačamo pripravnost Europe. I zato već imamo masivno ulaganje, na primjer u e, protupožarnu zaštitu e, u šumskim područjima i u visoko specijaliziranim operacijama evakuacija u slučaju infektivnih bolesti i što se tiče CBRN-a također. Kako bismo osigurali ta ulaganja, e, to je spada u proračunu prodjelovanja za pripravnost, Moram reći da već imamo određene postotke koje nas limitiraju i oni su propisani u aneksu. Dakle, pokušali smo postići maksimalnu fleksibilnost, a imajući u obziru to da moramo imati institucionalnu ravnotežu koja je spomenuta. I zato za nas je važno privući vašu pažnju na to da se nadamo kako će 1,4 milijarde eura, taj ambiciozni prijedlog, biti nešto što će dobiti podršku e, da će e, djelovanje za civilnu zaštitu dobiti vašu podršku i ukupno iznos za prevenciju i odgovor je također važan i zato što se tiče tih postotaka moramo osigurati da možemo zajedno ulagati u te kapacitete, u mm, timove i u opremu na terenu, tako da sljedeći korak e, što se tiče pripravnosti civilne zaštite može biti poduzet. I potičem na maksimalnu fleksibilnost. Neću sada ulaziti u detalje o tome kako to postići, ali ovo je srž našeg prijedloga što se tiče dodatka broj 1. Drago mi je što su iznijeti amandmani što se tiče financijskog dijela, ali moramo također osigurati e, fleksibilnost i kod zajedničkoj nabavi Dakle, i neki tehnički amandmani o tome su jako važni, jer to će nam omogućiti da e, koristimo pametno novac koji imamo na raspolaganju, a uključujem tu i pitanje direktnog i odnosno direktnog e, upravljanja. Hvala. Hvala. E, osjećam da imamo konsenzus vezano uz ovaj dodatak, aneks. A sada dajem riječ gospodinu Andrulakisu, izvjestitelju. Izvolite. Hvala. Htio bih zahvaliti najprije kolegama na mišljenju e, koje su iznijeli vezano uz Reskiju. To su vrlo korisne primjedbe koje su oni dali. Važno je to da većina nas dolazi iz zemalja koje su već doživjele prirodne katastrofe. E, te katastrofe su prouzrokovale mnoge smrti. Jako je važno znati što građani Europske unije traže. Mi se moramo potruditi kako bismo došli do kompromisa koji će nam dati najbolji mogući rezultat. Rescue će biti tako efikasan instrument koji će braniti naše interese i koji će nam dati mogućnost da odgovorimo na sve izazove. 28. siječnja imate vremena za um, ulaganje amandmana. Nakon toga ćemo imati raspravu o tekstovima koje ćete nam poslati. Hvala. Kao što je izvjestitelj rekao, 28. siječnja je rok za podnošenje amandmana. E, predviđeno je 5. E, ožujka glasovanje u odboru, a nakon toga na plenarnoj sjednici ćemo također glasovati o dokumentu. Sljedeća točka na dnevnom redu je povlačenje jedine kraljevine, Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije. Mi smo svi svjesni ovog predstojećeg događaja. i e, predsjednik je voditelj ovog procesa. E, dobro jutro, Pascal. Ja sam htio reći ono što e, bismo vjerojatno čuli od tebe, ali ipak ti sada dajem riječ. Izvoli. Uh, Hvala još jednom što ste otvorili ovaj sastanak i vodili ga do sada. A sada prelazimo na pitanje Brexita. Kao što vjerojatno znate, svaki odbor će poslati svoje mišljenje odgovarajućem e, vodećem e, odboru e, INTA i AFET. Mi u parlamentu također smo odredili novi način upravljanja ovim pitanjima, tako da zato trebamo početi raspravljati o toj temi, ne samo gledajući unatrag, nego i unaprijed, u budućnost. Moramo shvatiti koju ulogu želimo igrati u buduće u pogledu pregovora između Europske unije i Ujedine kraljevine. Zato ovo je formalni postupak, ali zapravo početak političke rasprave o tome što želimo progurati u e, pregovorima, pogotovo u pogledu trgovinskih aspekata. Da, Peter Lize, Pučani, najprimaju riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Naravno, radi se o tužnom događaju. Mnogi od nas žale zbog toga što Jedina kraljevina odlazi iz Europske unije. Na samom kraju dogovorili smo se i to je bolje nego da nismo. Bolje je dakle od Brexita bez dogovora. Radi se o uređenom Brexitu koji će se dogoditi krajem ovog mjeseca, a Brexit bez dogovora bio bi imao teške posljedice, pogotovo ako uzmemo u obzir e, prava pacijenata, njihov e, tretman, e, medicinske proizvode, lijekove i tako dalje. Dobro je dakle što imamo sporazum, ali sporazum seže samo do kraja ove godine, što znači da bismo mogli ipak imati krajem godine Brexit bez dogovora ako se ne budemo puno trudili oko njega. Zato je važno da sada odredimo jasna pravila o tome kako ćemo postići dugoročni dogovor i kako će on biti primjenjiv. Ne vjerujem da možemo sagledati sve što je potrebno tijekom ove godine. Imat ćemo još otvorena pitanja, situacija pacijenata, e, medicinski proizvodi, lijekovi, ali jedno je jako važno za ovaj odbor. Moramo pronaći način za suradnju u pogledu klime E, moramo naći jake strane Europske unije, Ujedine kraljevine. To je u prošlosti bila suradnja. E, Sljedeći kop e, je u Glazgovu. Ujedina kraljevina želi biti uspješna, a mi također. I mislim da kako bismo bili uspješni moramo surađivati. To je jedno od glavnih pitanja kojem trebamo razgovarati idućih mjeseci. Zajednička vizija u klimatskoj politici može biti uvjerljiva za ostatak svijeta. Hvala. Hvala u ime SID-a. Jute ima riječ. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem na ovoj raspravi. Mislim da je jako važno da mi kao odbor ENVI vrlo jasno ukažemo na to da bismo htjeli da klimatska i okolišna pitanja budu vrlo visoku, visoko na dnevnom redu e, naših programa ove godine, ali i idućih godina. U ime mog kluba mogu reći da nam je zabrinjavajuće to što s jedne strane imamo pravno obvezujući tekst, a onda imamo političku izjavu. I sada smo otkrili da klimatski i okolišna politika ulaze u političku izjavu. To znači oslabjeti pitanje okoliša unutar naših odnosa idućih godina i to je stvarno zabrinjavajuće moramo jasno ukazati na to da su naša pitanja iz odbora ENVI jako važna, a mi to stvarno smatramo u klubu SID-a. Ujedina kraljevina je velika država, e, oni su naši susjedi, surađivali smo jako puno vremena a sad ćemo se naći u situaciji u kojoj ćemo možda ići u različitim smjerovima što se tiče zaštite okoliša, a ako do toga bude došlo, imat ćemo tržište pokraj našeg koje će možda smanjiti svoje ambicije o zaštiti okoliša ili će imati drugačije standarde koje će e, možda naštetiti e, našim nastojanjima za zaštitu biološke raznolikosti ili okoliša općenito. Ujedina kraljevina je naš susjed i mi možemo mnogo razmišljati o tome i pokušati e, utjecati na Brazil, SAD, ali Ujedinjena kraljevina će biti onečišćivač u susjedstvu koji će utjecati na naše zdravlje i naš okoliš u Europskoj uniji. I zato moramo vrlo jasno naglasiti da je zabrinjavajuće to što ovi ciljevi se spominju samo u političkoj deklaraciji. Radi se o nadi zapravo koja se izražava, a ne o dogovoru unutar kojeg mi jasno kažemo da imamo zajedničke standarde za okoliš. Mi iz SID-a mislimo da je ovo jako važan doprinos ovoj raspravi. Mi bismo trebali osigurati da svi shvate da to nije dovoljno i da moramo imati veće ambicije za našu klimu. Također želim naglasiti u interesu građana i osoba koje ovise o lijekovima da trebamo naglasiti opskrbeni lanac za lijekove tako da građani ne dođu u situaciju e, da se nađu suočeni s nestašicom lijekova. To trebamo također naglasiti. Hvala. Hvala. U ime Renewa sljedeći govornik. Izvolite. Hvala. E, kao Peter i Jute, ja mislim da smo svi više ili manje zabrinuti zbog ovog procesa. Britanski politički sustav izgleda da je izmakao kontroli, kao i mm, u Australiji požari koji su izmakli kontroli. Izgleda da smo došli do dogovora sada, ali imajući na umu kako je kad do njega došlo, e, nije obećavajuće to što nam je trebalo 11 mjeseci. Europska unija e, treba e, se recimo pomoliti za Veliku Britaniju kako bi oni pronašli kvalitetno rješenje. Jedan dio boraca za okoliš u Velikoj Britaniji kaže da se više ne koristi toliko ugljena kao nekad. E, možda će jednadžba biti ujednačena ipak. Imamo industriju koja ne funkcionira više, imate ekonomski sustav koji je disfunkcionalan i zbog toga bi moglo možda doći do e, političkih e, prevrata i mogu samo reći neka Bog spasi Ujedinjenu kraljevinu. Hvala. U ime zelenih, Ves. Hvala. Mislim da svi mislimo isto o Brexitu ovdje nedostajačenim britanski kolege u našim klubovima, možda ne u svim klubovima, ali u nekima sigurno. Sporazum o povlačenju će parlament odobriti vjerojatno idući tjedan i Brexit će se 31. siječnja stvarno i dogoditi. Pravi posao počinje tek tada. Moramo odrediti budući odnos između Europske unije i Ujedine kraljevine. Imamo mnoga pitanja koja potpadaju pod naš resor. Na primjer, zakonodavstvo vezano uz okoliš, medicinske proizvode, lijekove, sve te teme buduće, u budućnosti će biti važne za naše odnose. I moramo osigurati to da u pregovorima osiguramo da Ujedina kraljevina bude u skladu sa zakonodavstvom koje već postoji. Mi ne želimo Singapur na temzi blizu Europske unije, da tako se izrazim. I to će biti jedno od najtežih pregovaranja koje smo imali do sada. Netko kaže da to možemo zaključiti u godinu dana. Ja sumnjam u to, moram reći, jer politički sustav u Ujedinoj kraljevini e, gura rok e, do kraja godine, a meni se čini da će tu, ako se ovako bude nastavilo, doći do izlaska bez dogovora. Mi kao Envi odbor moramo dati naše mišljenje, izraditi ga, ali mislim da će za buduće odnose pravi posao početi tek nakon 31. siječnja i moramo uzeti u obzir sve teme koje su važne za naš odbor, uključujući pristup ljekovima. Dakle, posao počinje tek sada. U ime IDEA nemamo govornike. Želite li se vi javiti za riječ? Ne. Onda u ime ECR-a, gospođa McIntyre, izvolite. Hvala, predsjedniče. Jedan od rezultata Brexita jest to što ja sad imam priliku posljednji put govoriti u ovom odboru i hvala vam na tomu. Tekst koji je pred nama je dobro uravnotežen i temelji se na činjenicama, pa sam zahvala na tomu. Želim pokušati opisati nešto vezano uz regresiju i regulatornu divergenciju pogotovo u pogledu djelovanja za klimu i e, sustav ETS koji se spominje u e, stavku 5 i 6. Ujedina kraljevina je bila i ostaje predvodnik u području djelovanja za klimu i mnogo možemo naučiti od regulatornih praksi moje zemlje i Europske unije. ETS e Ujedine kraljevine bio je prvi e, svjetski način primjene e, trgovine kvotama za stakleničke plinove a 2002. je nastao, to je bilo mnogo prije uvođenje ETS-a 2005. u Europskoj uniji. Mi smo bili važan predvodnik i gurali smo reforme europskog ETS-a posljednjih deset godina kako bismo imali e, konkurentnu cijenu za ugljik. A što se tiče tržišta ugljika uniji unije, Ujedina Kraljevina je uvela e, cijenu 2013. kako bi se poduprla cijena ugljika e, zbog kojeg je došlo do ulaganja na nisku razinu e, ugljika. 2019. godine Ujedina kraljevina bila je prva ekonomija u svijetu koja je usvojila zakonodavstvo da bi se emisije e, stakleničkih plinova do 2050. smanjile na nulu i s ovim zakonom imamo čvrst temelj E, naše emisije Ujedinjene kraljevine smanjuju se e, od 2008. godine s novim zakonom koji smo tada donijeli. 2018. godine emisije Ujedine kraljevine bile su 44% ispod razine iz 1990. Ekonomija je, se, je rasla u istom razdoblju. E, možemo reći da Ujedina kraljevina će nastaviti biti e, povjerljiv partner e, u kojoj se može vjerovati. Imat ćemo zelene tehnologije i pomoći ćemo i drugim gospodarstvima da kroče putem dekarbonizacije. Nadam se iskreno da će Europska unija se koncentrirati na donošenje politika na temelju činjenica i znanstvenih istraživanja. Ja se za to zalažem već osam godina koliko sam u parlamentu i u ovom trenutku je to najvažnije još važnije nego u prošlosti. Nadam se da će odbori parlamenta pažljivo E, sagledati važnost e, genskog editiranja i genetske modifikacije. E, francuski poljoprivrednici umjesto da kupuju GMO stočnu hranu koja dolazi preko Atlantika, možda će u buduće kupovati od nas u Ujedinjenoj Kraljevini. Hvala. Silvija ima riječ u ime Guja. Brexit je uistinu žalosna stvar, ali je to činjenica. Čitav je niz dvojbi vezano uz zdravlje, probleme s okolišem, klimatske promjene i tako dalje. A također ono što se dovodi pod znak pitanja jest i akademska i znanstvena suradnja. E, dogovor koji je pred nama je loš, postaje sve lošiji, e, izostao je e, sigurnosni mehanizam backstopa, također vidimo da ne postoje obvezujuća pravila vezano uz zaštitu okoliša, ne postoji više obvezujući dogovor koji će na prethodno dogovorenoj razini zadržati korištenje ugljena i cijene. sporazum o slobodnoj trgovini koji eventualno u budućnosti može biti sklopljen omogućit će nam da na neki način utječemo na situaciju i nadam se da ćemo u konačnici imati dogovor koji će rezultirati zaštitom u kontekstu klimatskih promjena. Mercosur je nažalost e, žalostan primjer upravo suprotnog. Mi se nadamo da će se Ujedinjena kraljevina biti spremna obvezati na poštovanje dogovora koji su postignuti u okviru Europske unije ranije. Glasgow je e, izvrsna prilika. E, važan je e, i za Ujedinjenu kraljevinu, a ne samo za nas, tako da je to nešto što nama kao odboru i političarima daje priliku da ostvarimo kvalitetnu suradnju sa donositeljima e, odluka u Ujedinjenoj kraljevini. Morat ćemo naravno promicati e, ciljeve zaštite okoliša na razini sklapanja sporazuma, ali prvenstveno moramo početi s izgradnjom dobre suradnje i dijaloga s našim kolegama u Ujedinjenoj kraljevini koji zanima zaštita okoliša. Hvala. Prije nego što prijeđemo na glasovanje, daću još jednom riječ kolegama u iz Ujedinjene kraljevine koji su u prostoriji, Anne Phillips iz Zelenih, a zatim Karen Wyden za Renew. Hvala što ste mi dali priliku da se obratim eh, ovom kolegama u eh, ovom sazivu posljednji put. Ja se nekako još uvijek nadam da će se Ujedinjena kraljevina ponovno jednog dana pridružiti Europskoj uniji. Ova situacija može dovesti do smanjivanja, značajnog smanjivanja ambicija Ujedinjene kraljevine vezano u zaštitu okoliša. Kao zastupnica Ujedinjene kraljevine moram priznati da sam jako zabrinuta zbog smjera kojim Boris Johnson vodi Ujedinjenu kraljevinu. On kao da se s drugima utrkuje tko može niže. U e, dogovoru o povlačenju E, spominje se primjerice Pariški sporazum, e, načelo da onečišćivač plaća i još e, neki principi koji će u budućem tekstu ugovora o povlačenju jednostavno biti izbrisani. Važno je da se pobrinemo da Ujedinjena kraljevina i dalje ostane posvećena E, ostvarivanju plana koji se tiče zaštite okoliša. Ujedinjena kraljevina već zaostaje za onime što je u smislu ciljeva dogovoreno na razini Europske unije. Ovaj ugovor o povlačenju izlazak iz Europske unije prijete e, pogoršanju situacije. Sada nije vrijeme da Ujedinjena kraljevina smanji svoje ambicije, već je vrijeme da djeluje. Upravo sinoć je Skupština Sjeverne Irske e, svojim glasom se pridružila Škotskoj i Velsu odbivši e, prijedlog Borisa Johnsona. E, Brexit ne podržavaju tri od četiri zemlje od kojih je Ujedinjena kraljevina sastavljena. Bez političkog mandata koji je potreban doći će do daljnjeg potkopavanja ambicioznih ciljeva kad se radi o klimatskim promjenama. Izlazak i, odnosno Brexit bez dogovora i dalje je opcija krajem ove godine. U rujnu prošle godine vidjeli smo što bi to moglo e, uzrokovati, a to je nestašica lijekova, nagli skok cijena i to je nešto što će se negativno odraziti na najranjivije u mojoj zemlji. Stoga želim potaknuti kolege da glasuju protiv izlaska bez dogovora. Hvala. Hvala, Caroline. Hvala. Kao prvo, hvala vam na ovom pismu. Mislim da je uravnoteženo, mislim da se bavi glavnim temama koje nas muče. Kao što znate, i tu se slažem s kolegicom, ovo je opasan sporazum, krenuli smo opasnim putem, mi bi naravno više voljeli da do ovoga ne dolazi. Kao što su druge kolege iz ICR-a rekli, Britanija ima određeni historijat kada se radi o primjerice ETS-u, e ali moram priznati da se prilično brinem zbog e, toga kako će e, vlada, konzervativna vlada koja je jasno pokazala da je zaštita e, okoliša, odnosno borba protiv klimatskih promjena nije pretjerano visoko na popisu prioriteta, nastaviti ostvarivati ambiciozne ciljeve. Cijelo vrijeme govore o odbacivanju okova Europske unije, odbacivanju birokratskog opterećenja. To je retorika koja zapravo jasno poziva na oprez i pokazuje pokazuje da jedna od prvih stvari koje će pokušati učiniti jest izvući se iz onoga što oni smatraju birokracijom, a mi smatramo sigurnim zakonskim okvirom vezano uz primjerice standarde koji se tiču prehrambenih proizvoda i sigurnost hrane. Vidimo također kako će biti teška situacija vezano uz Sjevernu Irsku i granicu i koliko će biti teško održati stabilnu situaciju s obje strane. Sigurnost hrane za mene je zaista ozbiljno pitanje već je izražena zabrinutost zbog uvoza klorom tretirane piletine iz SAD-a i drugih nesigurnih proizvoda. E, govorili smo također o akademskoj suradnji i istraživanju. To je također nešto što predstavlja ozbiljan problem. Članovi akademske zajednice napuštaju sveučilišta u Ujedinjenoj kraljevini i odlaze u druge zemlje. Čini se da je to nešto podkopava reputaciju akademske zajednice u Ujedinjenoj kraljevini i bojim se da će ona početi drastično padati. Također nas brine moguća nestašica u opskrbi lijekova i medicinskih proizvoda meni se čini da će vjerojatno doći do izlaska, odnosno do Brexita bez dogovora. Apsolutno mi se čini nevjerojatnim da će stvari o kojima se raspravlja godinama uspjeti biti ispregovarane u svega desetak mjeseci koliko nam za to ostaje. Tako da bih rekla da je perspektiva prilično zabrinjavajuća. Želim vam mnogo sreće s pregovorima. Nadamo se da će odbor Envi imati utjecaja na eventualni dogovor koji će biti postignut. I što drugo mogu reći? Žao mi je što odlazim. izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, naravno ja se u potpunosti slažem sa dojmom, e, osjećajima i napomenama svojih kolegica e, iz e, drugih klubova zastupnika. ovo je posljednji put da govorim u odboru Envi i želim reći jednu stvar. Neovisno o preprekama, neovisno o klipovima, poteškoćama ili frustracijama e, koje Brexit predstavlja i postavlja pred nas, ja sam duboko rastužen kao i moji kolege zbog puta kojim moja zemlja odlučuje ići. Neovisno o preprekama, trošak ovog e, povlačenja e, bit će visok. Znam da postoje kolege u području zaštite okoliša, suzbijanja klimatskih promjena u akademskoj zajednici, u znanstvenoj zajednici koji su apsolutno predani da održe što je moguće tješnju suradnju sa svojim kolegama u Europskoj uniji. Mi možda izlazimo formalno iz ustrojstva Europske unije, ali želja odlučnost i razumijevanje mogućeg učinka na suradničku suradnju e, nešto je čega smo duboko svjesni i vjerujem da to neće biti izgubljeno. Kad god mi treba savjet stručnjaka, posebice u području javnog zdravlja, posebice kada se radi o oboljevanju od raka i drugih e, bolesti e, koje rezultiraju kroničnim oboljenjem, znam da mogu računati na partnere u Europskoj uniji i nadam se da će se ta suradnja nastaviti. Gospodine predsjedniče, za kraj želim samo reći reći da mi je bilo veliko zadovoljstvo i čast biti članom ovog odbora dvije i pol godine. Želim zahvaliti e, drugim članovima odbora na suradnji, tajništvu kao i savjetnicima iz mojeg kluba zastupnika na potpori i pomoći. Ja želim pozdraviti odbor i želim vam sve najbolje u budućem radu. Hvala. Hvala vam predlažem jedan topli e, pljesak za sve naše kolege uz Jedinjene kraljevine koji e, više neće raditi s nama. Thank you. We will have a, minutes break and then we move to the Imamo dvije minute stanke nakon čega slijedi glasanje. Nastavljamo s radom i prelazimo na glasanje. Molim vas da pripremite svoje glasačke kartice. Prije nego što prijeđemo na glasanje, dozvolite samo da vas podsjetim da ćete u četvrtak u 9 sati morati biti prisutni na zajedničkom glasanju Ekona i Envija vezano uz predmet koji se odnosi na taksonomiju koji moramo službeno prihvatiti nakon političkog dogovora u prosincu. Međutim, moramo dakle e, i formalno potvrditi donošenje tog predmeta, odnosno usvajanje. Molim vas da budete u četvrtak prisutni u 9 sati zajedno s kolegama iz Okona. Ekona svakako to zapišete u svoj kalendar. Prelazimo sada na glasanje i sada prelazim na francuski. Najprije e, glasamo o e, zaključku e, koji se odnosi na sporazum o povlačenju Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Glasujemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Pismo Envija se usvaja i bit će poslano u najkraćem mogućem roku. 13. točka vezano uz prigovor koji se odnosi na olovo u PVC proizvodima. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram ga. Prigovor se usvaja. Vratit ćemo se toj temi na plenarnom zasjedanju. Prelazimo na točku 14. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 61 za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, za, molim vas još jednom za, protiv, suzdržani, odbije se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, odbija se. 76 za, protiv, suzdržani. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, odbija se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70, 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 85 za, protiv, provjerimo. 85. Zatvoram glasovanje. Usvaja se, ispričavam se zbog ovoga. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, usve se 102 za, protiv, suzdržani, odbija se 103 za, protiv, suzdržani, usvaja se 104 za, protiv, suzdržani, usve se 105 za, protiv, suzdržani, usve se 106 za, protiv, suzdržani, usve se 107 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 2, 3 za, protiv, amandman se usvaja. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 oprostite 14, 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 za, ispričavam se, ja sam pogriješio, 16 za, protiv, Suzdržani? Provjerimo. 16. Ispričavam se. E, nismo dobili glasove EPP-a, izgleda. Amandman 18. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 19. Za?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 usve se. 39 za, protiv, suzdržani, usve se. 40 za, protiv, suzdržani, usve se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, usve se. 43 za, protiv, suzdržani, usve se. 44 za, protiv, suzdržani, odbijeni. 45 za, protiv, suzdržani, usve se. 46 za, protiv, suzdržani, usve se. 47 za, protiv, suzdržani, usve se. 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 za, protiv, suzdržani, odbija se. Konačno glasovanje, glasujemo elektronički, otvaram glasovanje. E, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam e, pregovaračkom timu. Prelazimo na glasovanje od točke dnevnog reda broj 15. Vezano uz Europsku godinu zelenih gradova 2021. 54 za, protiv, Suzdržani? E, krenemo ponovno za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 55 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 56 za. Protiv? Provjerimo. 56. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 4 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 58 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 59 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 60 za. Protiv. Suzdržani? Usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, glasali smo tome zajedno sa 63. Kompromis broj 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 i 84 se povlače, 85 za, protiv, provjerimo, 85. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 85 se usvaja. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, provjerimo. 87 Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 88. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 91 eh, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 92 za, protiv, provjerimo. 92 Zatvaram glasovanje. Usve se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96. E, provjerimo, dakle, 95. Kako su kolege tražili. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, Protiv? Provjerimo. Provjeravamo amandman 9. Odbija se. Amandman 11. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 12 za? Protiv? Provjerimo u slučaju da sam pogrešno vidio da se odbija. Zatvaram glasovanje. Dobro. Odbija se. Kompromis 1. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 15. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 16. Za. Protiv. Ponovno provjerimo, izgleda da je odbijeno, ali provjerimo broj 16. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 17. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani. Provjerimo još jednom. 18. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 19. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 20. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. Amandman 20. Usvaja se. Ako vam ne smeta, ja bih također želio da provjerimo amandman 19. također zato što mi se čini da je bilo blizu. Dakle, glasujemo elektronički, molim vas, i o amandmanu 19. Dakle, onaj prije 20, za koji smo zaključili uh, prethodno glasovanje. 19. Zatvaram glasovanje. Dakle, plus. To je bio slučaj s 20. Prelazimo na 21. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman 32 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 33 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 35 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 36 za. Protiv? suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 37. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 38 za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Amandman 39. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 40. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 41. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 42. Za? Protiv? 42. Tko je za? Protiv? Dobro. Usvaja se. 43 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 44 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 45 za. Protiv? Suzdržani? Provjerimo. 45. Odbija se. 46 za, protiv, suzdržani usva se. 47 za, protiv, provjerimo molim vas, 47. Odbija se. Odbija se, dakle. 48 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 za, protiv, provjerimo i taj. Usvaja se. 50 za, protiv, provjerimo. 50. Zatvaram glasanje. Odbije se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Rezolucija u cijelosti, Glasujemo elektronički. A ispričavam se, krenuo sam pitati tko je za, glasujemo elektronički. Evo, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Rezolucija je usvojena. Čestitke. Alors, on euh, Nastavljamo s glasanjem o razrešnicama. Krećemo s e, točkom 16. Dakle, razrešnica za Europsku komisiju. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se 2 za, protiv, suzdržani, odbija se 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Vezano uz cjelokupnu različnicu elektroničko glasovanje, otvaram ga sada, zatvaram glasovanje. razrješnica je usvojena. Prelazimo na su vezano uz Europsku agenciju za lijekove. Amandman prvi. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Dva za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Tri za. Protiv. Suzdržani. usvoje se. Četiri za. Protiv. usvoje se. Pet za. Protiv suzdržani, usvaja se 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na glasanje o e, različnici u cjelini, elektroničkim glasovanjem, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Različnica je usvojena. Prelazimo na različnicu koja se tiče EFSE. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Šest. Kako želite? Provjerimo amandman 5 kako ste tražili. Dakle, otvaram elektronično glasovanje. Zatvaram elektroničko glasovanje. Evo, zatvoreno. Bilo je blizu. Amandman 6 za, protiv, Usve se. Sedam za, protiv, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani usvaja se. 10. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, Razrišnica u cjelini, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Razrišnica se usvaja. Prelazimo na razrišnicu koja se odnosi na Europsku agenciju za okoliš. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva za, protiv, socijalisti i demokrati su protiv, za, vi ste za. Dakle, amandman 2 se usvaja. Amandman treći. za, protiv, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Različnica u cjelini. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na točku 20. Različnica koja se tiče ECDC. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 2 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 3 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 4 za. Protiv suzdržani, usve se. 5 za, protiv, provjerimo, broj 5. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Šest za, protiv, suzdržani, usvaja se različnica u cjelini. Zatvaram glasovanje. Različnica se usvaja. Prelazimo na različnicu koja se odnosi na Europsku e, kemijsku agenciju. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, usva se. 9 za, protiv, suzdržani, usva se. 10 za, protiv, suzdržani, usva se. O, 11 za, protiv, suzdržani, usva se. Različnica u cijelini, otvoran glasovanjem. Zatvoran glasovanjem. Različnica je usvojena. Hvala vam. Evo, duboko ste me dirnuli. I posljednje glasovanje. Vezano uz minimalne uvjete za e, ponovnu uporabu voda. E, to je dogovor postignut u trijalogu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Komisija, dakle, e, odbor podržava dogovor postignut u trijalogu. Hvala vam. Dobro. Imamo kratku stanku dok čekamo hrvatskog ministra da nam se pridruži. Kratka stanka dok čekamo hrvatskog ministra. E, stanka, evo, 15 minuta. Hvala. devalva <laughs> Hvala što pratite Hvala Okay, uh, Mislim da možemo ponovno krenuti sa radom. Pozdravljam e, ministra zaštite okoliša i energetike Hrvatske kao nadležnog ministra za e, šest sljedećih mjeseci dok Hrvatska predsjeda vijećem sa puno tema na dnevnom redu, pa očekujem i puno pitanja upućenih vama. E, uglavnom povezano sa zelenim planom, Green Dealom, ali ne nužno samo s time. Znači, krenemo evo sa desetak minuta da vi iznesete svoje prioritete, pa dva e, kruga pitanja. E, ministre, izvolite. Zahvaljujem eh, predsjedniče. Uvaženi zastupnici, a doista je zadovoljstvo nas biti ovdje, prezentirati vam planove Hrvatskog predsjedništva vijećem u području okoliša i klime. Također, veselim se konstruktivnoj razmjeni mišljenja s vama, eh, članovima odbora ENVI. Tijekom sljedećih šest mjeseci Hrvatska će predvoditi aktivnosti u vijeću, graditi suradnju i sporazum između zemalja članica i s parlamentom, raditi u duhu konsenzusa i međusobnog poštivanja. Iako prvo Hrvatsko predsjedništvo vijećem e, dolazi u trenutku globalne nesigurnosti, moramo djelovati danas i fokusirati se na buduće okolišne i sve druge sektorske politike jer hitno potrebna tranzicija zahtijeva zahtjeva određeno vrijeme da se postigne. Vidimo ovo kao priliku da dalje produbimo našu, naše jedinstvo i jačamo Europsku uniju. Tijekom našeg predsjedništva fokusirat ćemo se na ono područje u kojima smatramo da EU može dati najveći doprinos promičući zajedničke vrijednosti i inkluzivne inicijative korisne za sve zemlje članice. Pod motom Snažna Europa u svijetu punom izazova Hrvatska je definirala četiri glavna prioriteta. Europu koja razvija, koja povezuje, koja štiti i Europu koja je utjecajna. Pod prvim prioritetom Europa koja razvija usredotočit ćemo se na izgradnju klimatski neutralne održive zelene Europe. Glavni prioritet Hrvatskog eh, predsjedništva u okviru klime i okoliša su Europski zeleni plan, eh, prelazak na klimatsku neutralnost do 2050. i prilagodba klimatskim promjenama, očuvanje bioraznolikosti i zaštita morskog okoliša. Kao što pokažu izvješće iz znanstvene studije, Kritički, kritično se približavamo točki bez povratka. Odgovor na klimatske promjene, gubitak bioraznolikosti i degradaciju okoliša te zdravlju, prijetnja zdravlju zahtijevaju hitno djelovanje. Prepoznajemo ovu krizu i plan je da klima i okoliš budu visoko na agendi Europske unije. Strateška agenda Europske unije za 2019. do 2024. zeleni plan i zaključci vijeća u prosincu o cilju postizanja klimatske neutralne Europske unije do 2050. u skladu sa ciljevima Pariškog sporazuma zacrtavaju okvir za EU djelovanje u dolazećem razdoblju. Stoga će Hrvatsko predsjedništvo e, potaknuti rad u vijeću o Europskom zelenom planu i njegovim glavnim okolišnim i klimatskim inicijativama. Kao što je i rečeno u inicijalnoj generalnoj reakciji ovog doma prošlog tjedna, predsjedništvo također e, dijeli mišljenje komisije da je zeleni plan nova strategija rasta koja će transformirati Europsku uniju pravedno i prosperitetno društvo s modernom e, klimatski neutralnom, e, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojemu je grast e, razdvojen od korištenja resursa. Sve politike Europske unije moraju doprinijeti cilju klimatske neutralnosti i očuvanju europskih prirodnih resursa. Ispunjavanje ciljeva zelenog plana zahtijevati će znatno povećanje investicija i u privatnom i u javnom pogledu. U tom e, smislu primamo na znanje investicijski plan za održivu Europu i mehanizam za pravednu transiciju koje je prezentirala komisija prošlog tjedna. Predsjedništvo će se baviti iznalaženjem zajedničkog stajališta o e, izvorima i modelima financiranja i osiguravanju jedinstva u daljnjim naporima prema klijatskoj neutralnosti od 2050. Također ciljano financiranje treba omogućiti tranziciju koja će biti pravedna e, i e, troškovno učinkovita te osigurati konkurentnost EU tržišta na globalnim tržištima. Tijekom hrvatskog predsjedništva držat ćemo rasprave o zelenom planu s informacijama vijeća na Ekofinu e, Sjeću, na Agrifišu, na e, vijeću za tržišno natjecanje u veljači, e, zatim u vijeću za obrazovanje mlade kulturu i sport, pa na vijeću Envi vijeću TTE. A osim toga planiramo pokrenuti rasprave o konkretnim legislativnim prijedlozima i politikama koje najavljuje komisija, te očekujemo da će, da će ti prijedlozi odraziti transformativnu promjenu u sektorima koje imaju utjecaj na bioraznolikost, klimu i ljudsko zdravlje, te poboljšati sinergije te jačati međusektorsku koherentnost relevantnih politika. E, nakon usvajanja inicijativa o zelenom e, planu, nakon e, u tijeku hrvatskog predsjedništva pokrenut ćemo rasprave na svim razinama kako bi e, vijeće dalo svoj e, odgovor. A na vijeću za okoliš posebice se to odnosi na klimatski zakon, e, na zakon o klimi, strategiju bioraznolikosti i akcijskom planu za kružno gospodarstvo. Naš drugi prioritet klimatske aktivnosti predsjedništvo će ovdje nastaviti djelovati u provedbi Pariškog sporazuma i promicati globalnu ulogu Europske unije kao predvodnika u tranziciju u niskokarbonsko gospodarstvo. Također planiramo raditi na pripremi e, EU e, podneska u dugoročnoj strategiji o smanjenjima emisija kao što je e, dala instrukciju Europsko vijeće i učinit ćemo sve da naša dugoročna strategija bude dostavljena u NFCC-u što je prije moguće. Treći prioritet Hrvatskog predsjedništva je bio raznolikost, e, gdje želimo globalno vodstvo Europske unije po pitanju bioraznolikosti, te ćemo pokrenuti raspravu o strategiji bioraznolikosti za 2030. i nastaviti pripreme za usvajanje novog okvira bioraznolikosti nakon 2020. Stoga predsjedništvo pozdravlja prednost komisije da prezentira strategiju raznolikosti do ožujka ove godine, a predsjedništvo pozdravlja i rezoluciju parlamenta usvojenu prošlog tjedna koja poziva na ambicioznu strategiju nakon 2020. sa pravno obvezujućim ciljevima na međunarodnoj razini i razini Europske unije. Predsjedništvo će imati za cilj usvajanje zaključaka vijeća kako bi se omogućila rasprava o ovoj temi u EU u međunarodnim forumima te doprinjelo pripremi EU mandata za COP15 u Kini. Moramo postati jasan signal da Europska unija i zemlje članice su predane postizanju cilja konvencije i pre, poduzimaju vodeću ulogu u pripremi ambicioznog i realističnog okvira. Taj novi okvir mora donijeti transformativnu promjenu kojom će se dati odgovor na izravne i neizravne pokretače gubitka bioraznolikosti te promicati puna integracija bioraznolikosti u relevantne ekonomske sektore. E, kao i u procesu, e, e, pariškom procesu, Europska unija treba biti globalni predvodnik u zaustavljanju gubitka bioraznolikosti. Predsjedništvo vjeruje da će Europski parlament i dalje podupirati ovaj ambiciozno djelovanje u bioraznolikosti. Te posljednji prioritet, ali malo posljednje važan, je nastavak rasprava o jačanju zaštite morskog okoliša od zagađenja, uključujući u kontekstu prelaska na kružno gospodarstvo. E, što se tiče borbe protiv e, otpada e, u okolišu, nastavljamo E, na reviziji direktive o e, ambalažnom otpadu, zatim dalje modalitete sprječavanja otpada u moru i implementaciju nakon 2020. direktive o strate, okvirne direktive o morskoj strategiji. A što se tiče legislativnog rada, što se otvorenih dosija tiče programa LIFE, zaključit ćemo pregovore o ovom dosijeu ovisno e, pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru. Kada bude postignut e, sporazum u višegodišnjem financijskom okviru, predsjedništvo će dati sve od sebe da finalizira pregovore s parlamentom o programu LIFE. Što se tiče uredbe o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, <clears throat> tu će pregovori ovisiti o parlamentu, a što se novih dosija tiče, E, pokrenut e, ćemo rasprave o prvom europskom klimatskom zakonu koji će zacrtati cilj klimatske neutralnosti do 2050. u zakonodavstvu. Zatim se spremamo raditi na budućem osmom e, okolišnom akcijskom programu. Sadašnji program završit će do 2020. pa ćemo rasprave o novom krenuti čim komisija podnese svoje prijedloge s ciljem postizanja kontinuiteta između dva programa. Što se tiče nezakonodavnih aktivnosti, Hrvatsko predsjedništvo veseli se novom akcijskom planu za kružno gospodarstvo koji je najavio zeleni plan. Namjeravamo se bez e, odgode uključiti u rasprave da se dalje ide sa ovom ključnom transformacijom našeg gospodarstva i društva. Ove rasprave će biti iznesene na ministarsku razinu Vijeće ima namjeru usvojiti zaključke o kvaliteti zraka kako bi se doprinjelo budućem radu o, na nužnim poboljšanjima postojećeg pravnog okvira, uključujući e, u obzir rezultate e, fitness čeka za kvalitete zraka i drugih e, prijedloga u zelenom planu. Nadalje, organizirat ćemo razmjenu mišljenja na ministarskoj razini o rezultatima fitness čeka, prikladnosti zakonodavstva o vodi i direktive o pročišćenju urbana otpadne vode kao i o europskog semestra. Dakle, uvažni zastupnici, dopustite da zaključim time što ću reći da je Hrvatsko predsjedništvo spremno biti potpuno uključeno e, u sve rasprave i nastavljati rasprave povezane sa klimatskim i okolišnim politikama u, sa fokusom na zeleni plan. Promicat ćemo politike Europske unije, aktivnosti za dizanje razine ambicije, globalne ambicije e, u smislu odgovora na klimatske promjene, e, zaštite okoliša i gubitka i zaštite od gubitka bioraznolikosti, osiguravajući socijalnu pravednu tranziciju. To je zajednički cilj Europske unije ostatka svijeta, ali i prilika za modernu i održivu Europu i svijet. Dragi kolege, veselim se suradnje s vama u oblikovanju održive i zelene budućnosti Europske unije. Zahvaljujem. So we're going to... Uh, Dobro, možemo onda kreći na prvi krug uh, pitanja. Uh, krenuvši od jednog zastupnika za svaki klub. EPP Peter Lize, dvije minute, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem predsjedništvu vijeća jedna od e, ključnih tema vašeg predsjedništva e, biti će i mora biti zaštita klime. Imamo ovaj veliki cilj klimatske neutralnosti Europske unije do 2050. Vijeće je se više manje o tome složilo u prosincu i ovaj parlament je još u ožujku uz potporu mojeg kluba poduprlo ovaj cilj što pokazuje da, kao što je za očekivati u e, vijeću, e, stvari idu malo teže nego u parlamentu, pa je moje pitanje e, oko vaših procjena o cilju za 2030. E, ovdje u parlamentu postoji velika potpora, naravno za komisiju. Većina kaže trebali bismo čak i bez uvjeta krenuti na 55%. Moj klub podupire komisiju, mi kažemo 50%, a ako su ispunjeni određeni uvjeti možemo razmišljati o 55%. Rado bih e, čuo, postoji li uopće u vijeću većina i za 50%. Naime, to je također važno za političku procjenu. Kako vi to vidite, kako smo daleko u tom smislu došli? A drugo, za EPP e, je jako važno i to je parlament na sreću također rekao u svojoj rezoluciji, svojoj prošlog tjedna, da trebamo naglasiti e, još internetski aspekt i bilo bi dobro kada bi sve e, veliki E, sve velike potpisnice sporazuma i uzročnici emisija, osim recimo Sjedinjenih država i tako dalje, e, jačali svoju ambiciju za 10% prema pariškim ciljevima. Dakle, upućujem dakle i na to. E, govorili ste osim toga i o višegodišnjem financijskom okviru. Za EPP je važno istraživanje. parlament traži 120 milijardi eura, a tema klimatski neutralne industrije E, mi to jako podopiramo. Znači, vi ste li spremni e, boriti se sa parlamentom za ovu brojku koju je predložio parlament kako bismo stvorili tehnološke pretpostavke za klimatsku neutralnost? Hvala. Hvala. Za SED, gospodin Luena, izvolite. Ministro, koliko imam dvije minute? Hvala. Hvala ministre na ovoj e, ambicioznoj prezentaciji. Mislim da je važno da se raspravljaju i pitanja i osim klimatskih promjena. To je naravno najvažnije pitanje, no e, ne smije se njime baviti na, isključenje uz isključenje svega drugoga. Na primjer, E, recimo zakonodavstvo koje će omogućiti da se proizvodi iz ilegalne sjeće šuma ne mogu prodavati u Europskoj uniji. Nadalje, e, što namjerava predsjedništvo učiniti što se tiče e, direktiva o kvaliteti zraka? kako bi se uskladilo sa dolazećim smjernicama o kvaliteti zraka. Zatim okvirna direktiva o vodama i direktiva o kvaliteti voda. Imate li vi također neki predlog što se tiče revizije komisije ovog predloga i je li to ambiciozno? Nadalje, što se tiče zračnog prometa, hoćete li surađivati s komisijom na usvajanju mjera i smanjenju emisija i drugih plinova, ne samo CO2? nekoliko zahtjeva za kraj. Naime, važno je da u ovom semestru e, zaključimo propise o homologaciji što se tiče e, emisija iz lakih putničkih i komercijalnih vozila, a zatim što se tiče proračuna. Treba nam financiranje. E, u ovom odboru više smo puta dobro, više teoretski možda nego jasno govorili o porezu na okoliš, okolišnom porezu E, ne znam e, ima li vaše predsjedništvo nekih jasnih ideja e, o zelenom oporezivanju, na primjer. Hvala za renju. Hvala ministre na dolasku. Ja sam obično vrlo impresioniran nekim od hrvatskih ciljeva, posebice Eh, posebice uspjehe u svijetu sporta, nogometu i rukometu i tako dalje. No, što se tiče okoliša, dakle, evo i vaših eh, ciljeva za sljedećih 5-6 mjeseci. Nisam možda toliko impresioniran. Zašto? Ako pogledamo climate law, zakon o klimi, ako želimo postići nešto prije samita sa E, kinom ili Kopa 26 i tako dalje, treba krenuti e, treba doista krenuti kao što Hrvatska inače napada u sportu, a ne sjediti u zadnjim klupama ili na rezervi. Dakle, bio bih doista sretan ako biste mogli u tom pogledu ojačati svoj pristup Naime, rekli ste da ćete voditi rasprave. E, rasprave su svakako u redu. No, ono što bih ja želio vidjeti je da e, vijeće doista brzo krene u napad, a odgovornost za to je na vama i e, znam da ovo nije nimalo jednostavan problem, e, no mi sa sjevera smo vrlo izravni u prilaženju i pristupanju svim problemima. Pa bih eto ja rado poslušao jedan optimistički e, odgovor, optimistični odgovor s vaše strane, a onda ću ja navijati dalje za Hrvatsko, naravno. Mr. Holgren. Hvala, uzmem ime zelenih. Gospodin Holgren. Hvala predsjedniče, hvala ministre na ovoj prezentaciji i na predstavljenim ambicijama. Kao znanstvenik za klimu ja se stvarno nadam da ćete progurati klimatsku politiku za Europsku uniju i da će ona biti više u skladu s onime što znanstvenici zahtijevaju kako bismo osigurali da stvarno dostignemo ciljeve Pariškog sporazuma. Ovdje sam. Do sada smo čuli o raspravama od 50 ili 55%, ali znanstvenici kažu da trebamo 75% smanjenja emisijama, e, a vjerojatno i više ako tijekom ove godine budemo imali razvoj situacije kao što je do sad bio. Ali nešto sam čuo o vašem predsjedništvu. Imamo sponzorstvo INE za predsjedništvo Emilio O'Reilly kao um, predstavnik ombudsmana Europske unije kaže da je to problem i citiram budući da eh, predsjedništvo ima ulogu ovako sponzorstvo bi se moglo smatrati kao sponzoriranje utjecaja na eh, europsko donošenje propisa. Kako odgovarate na ovu kritiku i na to da stvarno to utječe na dobru reputaciju hrvatskog predsjedništva? Je li to u redu da naftna kompanija sponzorira vaše predsjedništvo ako se vi koncentrirate na zeleni sporazum i smanjenje korištenja fosilnih goriva? Hvala. Hvala. U ime IDEA Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, kao što ste dobro spomenuli u programu svojeg predsjedanja, degradacija okoliša i ogromni gubitak bioraznolikosti jedan je od najvećih izazova modernog svijeta. Kako bismo se uhvatili s tim e, e, ukoštac, Europska unija želi biti na čelu borbe e, protiv tih događaja. Međutim, da bi ispunila obveze preuzete Pariškim sporazumom preuzela je i cilj neutralnosti koji za sobom povlači određena pitanja. Što je s nuklearnom energijom? Kako osigurati sredstva i za zeleni plan i za zeleni fond. Što će se dogoditi? Hoće li biti sankcija te koje će one biti ako države članice ne ispune preuzete obveze? Postoji li mogućnost uvođenja sustava izuzeća? Te na koji način će se očuvati e, one industrijske grane u EU koje su ključne za opstanak našeg gospodarstva? Gospodine ministre, zanima me koliko ste spremni e, poštovati suverenost država članica uzimajući u obzir geografska, kulturološka i druga ograničenja, a u duhu europskih vrijednosti. Važno je podsjetiti da samo potpuno suverene države, dakle one koje imaju kontrolu nad vlastitim pravnim sustavom, koje dobro poznaju svoje geografske i druge elemente, mogu biti efikasne. E, Pariški sporazum ne može biti rješenje sam po sebi bez globalnog trenda. Hvala. Hvala u ime ecr Aleksandar Hvala. Gospodine ministre, vi vjerojatno znate da smo mi konzervativci, mi podržavamo snažno ciljeve za naše planove što se tiče e, čistog zraka, biološke raznolikosti i njezine zaštite. Ipak imamo neke sumnje što se tiče brzine u klimatskoj politici. Imamo dvije sumnje. Prvo, brzina u donošenju zakonodavstva. Prijedlog je da zakon o klimi bude donesen ovoga ljeta, unatoč tomu što još uvijek nemamo konsenzus u vijeću. I unatoč tomu što procjena učinka koja je potrebna da bismo postigli ciljeve za 2030. godinu neće biti dostupna do ljeta. I na samom kraju imamo također i pravno pitanje kako možemo napredovati ako nemamo konsenzus u Europskom vijeću? Druga stvar vezana je uz novac kojim bi se trebalo osigurati postizanje ciljeva. Komisija je e, nedavno objavila plan za zeleni sporazum gdje se izlažu ciljevi, ali nije jasno kako će se tolika sredstva staviti na raspolaganje i sve ovisi o e, pregovorima o financiranju na multilateralnoj razini i sve ovisi o investitorima. Kako predsjedništvo odgovara na kritiku kojom se kaže da je e, se komisija e, dosta obvezala kako bi se odredio proračun dugoročno. Hvala. Posljednji govornik e, u ovoj prvoj rundi prije nego što date odgovor, od ih za zelene. Hvala, predsjedniče. Gospodine ministre, Hrvatsko predsjedništvo događa se u vrlo zanimljivom izazovnom trenutku. u trenutku kad mi trebamo riješiti probleme vezane uz okoliš. Htjela bih postaviti dva pitanja gdje bih htjela da imamo visoku razinu e, ambicija. E, neutralnost u pogledu ugljika i biološka raznolikost. Imamo razna tumačenja o tome što je vijeće odlučilo o e, ugljičnoj neutralnosti. Cilj od 50% neutralnosti do 2050. je dogovoren, ali ja mislim da je ključni cilj za predsjedništvo to da se dogovorimo oko ugljične neutralnosti i zbog toga postoji potreba da se dogovorimo i moramo imati znanstvene instrumente na temelju kojih ćemo postići cilj za 2050. godine. 50% je premalo, 55% je premalo, a trebamo se sjetiti načela predostrožnosti i temeljiti se na znanstvenim dokazima. Moramo krenuti na siguran put, čak 55% nije dovoljno. Ako ne budemo postigli cilj od 2030. godine, ako on ne bude na višoj razini postavljen, onda ćemo morati mijenjati naše ciljeve. To će biti skupo i teško. Kako možemo reći državama članicama da moraju za ovu godinu postići te ciljeve? I kao strategija rješenja rekli ste da imate ambiciozniju e, strategiju, a ja bih vas pozvala na to da odgovorite na velike probleme vezane uz biološku raznolikost. Što veću biološku raznolikost budemo imali, to ćemo bolje biti spremni za e, rješavanje izazova u pogledu globalnog zatopljenja. Hvala. Ako ste spremni, izvolite imate 10 minuta za odgovor. Poštovane dame i gospodo, hvala vam na vašim pitanjima. Ja ću se prvo, probat ću se referirati na pitanja onim redom koje ste ih i postavljali. Naravno, neka od njih su išla u istom smjeru, pa u tom kontekstu ću ih, ću se referirati na više od njih koje se vezuju uz Zakon o klimi. No krenimo redom. Postavlja se, postavljeno je pitanje da li postoji većina u vijeću za cilj od 55% do 2030. godine. Gospodin Lize, ako se ne varam. A u tom kontekstu i ovo posljednje pitanje e, gospođe Modik ide u istom smjeru. Dakle, Znate i sami da ćemo to vidjeti onog trenutka kada se o Zakonu o klimi e, bude glasalo na vijeću u šestom mjesecu ukoliko do toga dođe. Ambicija Republike Hrvatske je da nakon prezentacije Zakona o klimi, a nadamo se da će do toga doći u mjesecu ožujku, potaknemo raspravu u svim mogućim formatima i u konačnici da u šestom mjesecu učinimo što je moguće veći napredak. Vjerujemo da su ministri zaštite okoliša svih zemalja Europske unije svjesni potrebe naše borbe protiv klimatskih promjena i svjesni činjenice da ta borba protiv klimatskih promjena apsolutno nema alternativu. i u tom kontekstu držim da je i naše opredjeljenje za borbu protiv klimatskih promjena kroz, kroz Green Deal zapravo put koji nema alternativu. Siguran sam da će to pokazati i rasprava koju ćemo svjedočiti u sljedećim mjesecima. gospođa Modi, da se referiram na drugi dio vašeg pitanja. Pitali ste kako državama članicama zapravo reći da moraju postići klimatsku neutralnost do 2050. godine. Pa dozvolite da u kontekstu odgovora na ovo pitanje se malo šire osvrnem na sam Green Deal Dakle, ovaj dokument definitivno predstavlja promjenu paradigme funkcioniranja ne samo europskog kontinenta, već i svih onih koji će slijediti ovaj put i u tom kontekstu predstavlja definitivno jedini smjer, jedini ispravan smjer za postizanje klimatske neutralnosti i borbe protiv klimatskih promjena i očuvanja bioraznolikosti. I mislim da nitko za državama članicama ne mora reći da nešto moraju. Mislim da će države članice, siguran sam da će države članice biti svjesne da je to nešto što radimo zbog nas i zbog onih budućih generacija koje dolazi za nas. U kontekstu toga referirat ću se i na pitanje e, gospodina Torvalca, odnosno njegov sportski, njegovu sportsku inicijativu. Gospodine Torvalc, vi znate da mi e, Hrvati u sportu u pravilu malo pričamo, ali zato puno radimo. Pa u tom kontekstu možete očekivati od hrvatskog predsjedanja po pitanju zakona o klimi, Europskog zakona o klimi najveći mogući angažman. I to je poruka koju bih volio da vi cijenjeni članovi Europskog parlamenta prije svega po ovom pitanju s naše strane prihvatite. Što se tiče tehnološkog progresa, odnosno napora koje smo u stanju, e, koje moramo postići i koje trebamo učiniti, a u smjeru klimatske neutralnosti, dozvolite da, da prije svega ustvrdim da je Green Deal kao takav, naravno uz konkretan financijski aranžman koji ga prati, upravo idealna platforma da uz promjenu paradigme krenemo u jednom novom smjeru i po pitanju tehnoloških rješenja. Siguran sam da će se to prepoznati i u financijskoj perspektivi, prije svega u dijelu financiranja istraživanja i razvoja, a kao pretpostavke upravo za pomak u smjeru tehnološkog progresa, odnosno ka klimatskoj neutralnosti. Budućnost Europe, odnosno budućnost svijeta u kontekstu klimatskih promjena nije budućnost samo jedne zemlje, dakle govorimo o našoj globalnoj budućnosti i u tom kontekstu cijeneći suverenost svake zemlje, a tu se referiram na pitanje gospođe Grise, mi trebamo promišljati barem po ovom pitanju, po pitanju klimatske budućnosti i okolišne budućnosti Europe kao jedno. Možda to zvuči naivno, ali evo u ovom trenutku dok ovdje razgovaramo uslijed meteoroloških promjena, odnosno aktivnosti, ali isto tako i činjenice da smo u usred sezone grijanja pojedini gradovi u Hrvatskoj bilježe veće stope onečišćenja zraka. Dio tog onečišćenja dolazi prekogranično i mogli bi reći da Hrvatska nema veze s tim. Dakle, upravo ovdje govorimo o tome da osjećamo posljedice promjena, odnosno aktivnosti u drugim zemljama. Klimatske promjene zahvaćaju cijelu Europu, cijeli svijet i u tom kontekstu nacionalni suverenitet, iako neupitan, nešto je što treba biti od sekundarnog značaja kada govorimo o klimatskim promjenama. Dakle, ovdje cijela Europa mora biti zajedno. I upravo zbog toga ćemo tražiti konsenzus po ključnim pitanjima i ključnim idejama koje ćemo tijekom ovih sljedećih šest mjeseci raspravljati. Pitanje direktive za zrak odnosno pitanje gospodina Luena. Dakle, mi prepoznajemo važnost i ulogu čistog zraka i čistih voda, pa u tom kontekstu i povezanih funkcionalnih ekosustava. U ožujku na sastanku vijeća održat ćemo, odnosno angažirat ćemo se na razmjeni mišljenja o evaluacijama vodnog gospodarstva a na tom istom sastanku planiramo usvojiti zaključke o kvaliteti zraka. Što se tiče financiranja zelenog plana, a nastavno na sve ovo što sam rekao, vi znate da rasprava na tu temu nije u ingerenciji ministara zaštite okoliša, već je u ingerenciji ministara financija prije svega i vodit će se na najvišoj razini. Netko je u jednom trenutku postavio i pitanje e, otpora pojedinih zemalja ciljevima koje proizlaze iz Green Deala. Dakle, to pitanje općenito pitanje spremnosti država za klimatsku neutralnost i pojačane ciljeve 2030. godine je pitanje koje će se rješavati iznad razine ministara zaštite okoliša. Ono što ćemo mi postići, odnosno pokušati postići tijekom našeg predsjedanja je prije svega još jednom rasprava i što je moguće širi konsenzus po pitanju potrebe borbe protiv klimatskih promjena i kao što je i u zelenom planu navedeno, u Green Dealu navedeno, pozicioniranje Europe kao lidera u toj borbi protiv klimatskih promjena, odnosno prilagodbi klimatskim promjenama. Što se tiče avijacije, to je bilo jedno specifično pitanje. U ovom trenutku emisije zrakoplovnog sektora su na razini od oko 3% ukupnih emisija. I ono što se očekuje, što se mora očekivati je da zrakoplovstvo kao sektor doprinese ukupnom smanjenju emisija do 2050. godine. Kako i na koji način će se to dogoditi, to je pitanje koje će nositi rasprave koje će uslijediti. Kada govorimo o poreznom tretmanu, to je pitanje u domeni ministara financija. Što se tiče bioraznolikosti, mi kao predsjedavajući Europskog vijeća i u ovom dijelu čekamo ključan dokument. Koliko znamo, strategija bioraznolikosti trebala bi biti komunicirana u sljedećim mjesecima. I odmah kada bude komunicirana, mi kao predsjedavajući namjeravamo pokrenuti razmjenu mišljenja po ovoj strategiji. Ono što je neupitno je da je borba za očuvanje bioraznolikosti tijesno uvezana sa borbom protiv klimatskih promjena i imajući to na umu ovom fajlu, odnosno ovom dijelu rasprava posvetit ćemo jednako toliko pozornosti i naše inicijative koliko smo posvetili, odnosno koliko ćemo posvetiti i zakon o klimi. Odnosno, raspravi po svim fajlovima koji su vezani uz Green Deal. Hvala lijepo. Hvala. Što se tiče zakona o klimi, htio bih e, osigurati da smo dobro shvatili. Dakle, vi biste htjeli imati glasovanje u lipnju u vijeću za okoliš. To je naravno vaše Vaša obveza koju prozimate sve ovisi o vijeću, ali jesam li dobro shvatio, vaša strategija da to imamo, zar ne? Da, što se tiče našeg e, e, zakona o klimi, naše nastojanje da do lipnja napredujemo i to bi bio najbolji mogući rezultat svih naših rasprava da dođemo do zajedničkog općeg pristupa. Naravno, sve ovisi o državama članicama i o idejama o tom pitanju. Dobro, sada prelazimo na drugu rundu pitanja. Počinjemo s pučanima. Gospođo Pofijan. Uh, hvala predsjedniče, hvala gospodine ministre. Hvala vam lijepa na tome što ste predstavili opcije. E, željela bih se referirati na problem financiranja zelenoga plana. Kako će se zeleni plan financirati? Znate da su mišljenja prilično podijeljena. Ono što bi mene zanimalo jest kakve su vaše namjere kako bi se postigao konsensus vezano uz financiranje zelenoga plana. Znate i sami da postoje određene zajedničke kompetencije e, koje dijele države članice i Europska unija, ali isto tako i sami ste rekli da je to nešto što jednim velikim dijelom potpada pod područje rada ministara financija. Koja je vaša metoda kada se radi o postizanju konsenzusa oko financiranja? Hvala u ime SID-a, gospođa Guteland. Hvala predsjedniče, hvala ministre, hvala na ovoj prezentaciji. Također zahvaljujem na tomu što ste bili vrlo precizni o vašim ambicijama i o volji s vaše strane i nastojanju da pojednostavite rad na zakonu o klimi Hvala što ste s hrvatske strane vrlo jasno objasnili vaše namjere da učinite sve što je u vašoj mogućnosti da budete u vodstvu, ne što se tiče e, samo deklarativno, nego i djelovanjem. Htjela bih vam postaviti pitanje kojeg su se dotakli mnogi članovi ovog odbora, a to je plan za ovu godinu. Jako je važno da imamo COP u Glazgovu, kop 15 u Kini o biološkoj raznolikosti. Imat ćemo i summit EU-Kina u drugoj polovici godine. I mislim da je vaše predsjedništvo krucijalno zbog naših ambicija u svakome od ovih važnih sastanaka. Vjerujem da se priprema treba odvijati u prvoj polovici godine kako bi Europska unija mogla biti predvodnik i kako bismo bili sigurni da kop u Glazgovu bude mjesto gdje ćemo postići potrebnu razinu ambicije za dostizanje pariških ciljeva. Što se tiče NDC-ova, znamo da trebamo višu razinu ambicije država članica u kopu ako želimo postići ciljeve Pariškog sporazuma. Znamo da nismo vidjeli e, veliku volju da se na klimatskoj konferenciji u Madridu napreduje u tom pogledu. Govorilo se o pravilima, naravno, ali vidjeli smo da je bilo i prepreka na našem putu. Dakle, kako se pripremate za summit EU-Kina? Kako se pripremate za Glasgow i kako ćete osigurati da Europska unija u Glasgowu bude predvodnik i da imamo višu razinu ambicije o nacionalno utvrđenim doprinosima, NDC-ovima i u pogledu UN-a pogotovo gdje Europska unija mora biti predvodnik u promicanju tih ambicija. Hvala. Podsjećam vas da sada imate po jednu minutu za svako pitanje. Gospođa Rodriguez u ime Renewa, izvolite. Hvala, predsjedniče. Zahvaljujem ministru na tomu što je danas na ovom sastanku. Želim vam sve najbolje tijekom e, ovog semestra Hrvatskog predsjedništva. Predsjedništvo se nalazi pred velikim izazovima u klimatskom području. E, imam samo jednu minutu pa ću postaviti vrlo konkretna pitanja o biološkoj raznolikosti. Na prošloj plenarnoj sjednici glasovali smo o vrlo ambicioznoj rezoluciji. Htjela sam vas pitati, možemo li računati na podršku Hrvatskog predsjedništva kako bi sljedeća strategija o bioraznolikosti Europske komisije bila takva da imamo dodatnih 10% sredstava za bioraznolikost. To je zahtjev Europskog parlamenta. 2020. godine vijeće je u proračun stavi samo 8,6%, to je niži najniži prosjek e, nakon 2015. godine. Teško je govoriti o visokoj razini ambicije ako nemamo dovoljno sredstava. I još nešto. Europska komisija nas podsjeća da e, ne poštivanje okolišnih propisa strane država članica predstavlja gubitak od puno milijuna. E, može nam predsjedništvo reći koja će biti strategija za poboljšanje primjene okolišnih propisa sa strane država članica? Hvala. Hvala. U ime Pučana, gospodin Vizek. Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, imamo još uvijek e, mnoge e, prirodne ljepote i ljudi još ne shvaćaju kolika je ljepota tih mjesta. E, u Karpatima imamo mnoge, mnoga takva mjesta. Dunavska konvencija ili Pan konvencija, vi znate da smo ju potpisali i Karpatska konvencija još uvijek je daleko, unatoč tomu što su e, pet e, država potpisnica države članice Europske unije. Mi bismo pozdravili postizanje dogovora. Što se tiče e, zaštite ekosustava i ublažavanja klimatskih promjena, poboljšanje u tom pogledu bi omogućilo bolju tranziciju karpatskog područja. Također, postizanje boljeg profila ove regije bilo bi poželjno. Vijeće bi moglo pomoći u svemu tome. Dakle, kako mislite da bismo e, to pitanje mogli sagledati u sklopu Hrvatskog predsjedništva? Hvala u ime SID-a, gospođa Moze. Hvala Poštovani ministre, hvala vam na ovim ambicijama koje ste predstavili, ali bilo bi mi draže da ste bili malo precizni u pogledu stajališta Hrvatskog predsjedništva u pogledu posotka od 50 ili 55%. Komisija će predstaviti akcijski plan za kružno gospodarstvo u ožujku ove godine. Možete li možda reći nešto više o vašim očekivanjima uvezano uz to, zato što je to jako važno za ovaj odbor. Hvala. Hvala. Gospođa Paris u ime zelenih. Hvala predsjedniče, hvala ministre što ste danas s nama. Moram govoriti brzo, imam samo jednu minutu. E, vi ste pozdravili rezoluciju o kopu 15 koju smo donijeli prošloga tjedna. U toj rezoluciji smo tražili da se potroši 10% europskog proračuna na bioraznolikost, a budući da će se pregovori o VFO održati pod vašim predsjedništvom, htjela bih znati hoćete li vi osobno podržati e, taj poziv da se stvarno dade novac za ono što se sada, do sada opisivalo samo lijepim riječima. Što se tiče strategije, mi znamo zašto se sve to događalo tim redoslijedom. Restoracija je bila na preniskoj razini, politike nisu provođene jer je provedba bila slaba. Strategija o biološkoj raznolikosti, o tome se govorilo ovih dana, e, trebalo bi je poboljšati. Hoćete li vi podržati komisiju u ovom pokušaju da se nova strategija za bioraznolikost bolje provodi? E, izvješće Nature za 2020. se očekuje. Imamo ovo izvješće koje je izdala Europska agencija za okoliš u prosincu. E, europska e, situacija u okolišu je ovdje opisana. Ovdje možete pronaći sve podatke koji su potrebni za zaštitu biološke raznolikost. Zato bih htjela pozvati sve vas da pročitate ovaj dokument koji postoji na svim službenim jezicima. A što se tiče projekata htjela bih pitati nešto specifično. Vjerojatno znate da postoji zeleni pojas Europe koji obuhvaća Muru, Dravu i tako dalje, prolazi kroz Hrvatsku. Nemamo mnogo područja koji su zaštićeni. Hoćete li vi od toga učiniti vodeći projekt tako da Europska unija stvarno može reći da je predvodnik u području biološke raznolikosti? Hvala. U ime ideja sljedeći govornik. Gospođa Menju, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Prije šest mjeseci bili smo ovdje na raspravi sa finskim ministrom. Imali smo tradicionalnu razmjenu mišljenja kao što je običaj na početku svakog novog predsjedanja. Teško je naravno tražiti da se podvuče crta nakon samo šest mjeseci, a također e, mislimo da zaista nema smisla kritizirati predsjedništvo za određene rezultate na kojim se radi na dugo rok, zato što znamo da rotacijsko predsjedništvo zapravo ima simboličnu narav. Međutim, istovremeno znamo da je situacija krizna. Europska unija mora hitno ostvariti e, napredak u čitavom nizu područja, ali se napredak ne ostvaruje zbog snažnog lobiranja. Prvenstveno pritom mislim na endokrine disruptore, što je problem s kojim se svakodnevno suočava veliki broj naših stanovnika. Govorim također i o e, životinjama i dobrobiti životinja, neovisno o tome radilo se o usmrčivanju, prijevozu ili nekom od drugom postupanja prema životinjama. Gospodine ministre, možete li nam reći koje će biti stajalište Republike Hrvatske vezano uz ta pitanja i kako možemo djelovati da se konačno ostvari napredak? Hvala. E Hvala. Ja, sehr ähm, Uvaženi ministre, sve najbolje na preuzimanju predsjednja po prvi puta, puno uspjeha. Mislim da je ovo dobra prilika također da se malo više govori o Hrvatskoj. Izgubili smo mikrofon. proste nemamo mikrofon. Das würde mich interessieren. Stoga bi me zanimalo koje točke iz predloga komisije ili predloga parlamenta e, vi sa hrvatskog gledišta smatrate dobrima, koji su teški za Hrvatsku, a koje biste vi također dodali i sami. Ja, hören mich? Okay. Možete li me sada čuti, dakle, još kratko jednom? Moje pitanje je bilo, je to treba naučiti nešto više u Hrvatskoj i nešto vaše zemlje. Dakle, koje točke su sa hrvatskog gledišta posebice zanimljive Hrvatskoj i zelenog plana iz predloga parlamenta, koje su u Hrvatskoj problematične, a što biste vi još sami dodali tome da možete? Izvolite.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 ja sam sigurna da ste vi dobar diplomat, znate kako općenito odgovoriti na pitanje, ali ja bih željela postaviti konkretna, precizna pitanja i molim vas precizne odgovore. Sljedećih šest mjeseci je vrlo posebno razdoblje koje treba dobro planirati iz tjedna u tjedan. Imaćete čitav niz sastanaka koji će se održati u Hrvatskoj, uključivat će čitav niz e, stručnjaka, imat ćete dva sastanka vijeća ministara okoliša. Možete li nam reći nešto o dnevnom redu tih e, sastanaka. U kojoj mjeri će ti sastanci odražavati činjenicu da se pregovara o višegodišnjem financijskom okviru, da ćemo dobiti prvi dio e, zapravo zakona o klimi o kojem se govori, što znači više potrebe za novcem i vjerojatno više poreze. Mene zanimaju konkretne informacije od vas. Vi ste ministar za okoliš i energetiku, a studirali ste ekonomiju. Mene zanima vaše mišljenje i što ste vi planirali za sve te sastanke tijekom e, šest mjeseci koji su pred nama. Hvala. For renew, za Renew. Hvala. Govorit ću na slovenskom. Zahvaljujem na predstavljanju ovih prioriteta. Ovdje sam, gospodine Ćorić, ovdje e, Za plan i suočavanje sa posljedicama klimatskih promjena je nešto što je komisija stavila među svoje glavne prioritete u aktualnom mandatu. Hrvatska je među svoje prioritete tijekom e, predsjedništva stavila i Zapadni Balkan. Ono što mene zanima je kako e, možete spojiti ova dva različita prioriteta, jer E, upravo ovih dana su različite organizacije rekla da su e, neka od mjesta na Zapadnom Balkanu najonečišćenija na svijetu, neke od gradova i to je e, zapravo veliki on, uzrok onečišćenja na Zapadnom Balkanu je 16 zastarilih termoelektrana koje onečišćuju više od svih 250 u Europskoj uniji zajedno. Znači, te zemlje imaju još puno toga za učiniti, a osim toga žele graniti nove termoelektrane sa kineskim kreditima. I mislim da bi Europska unija trebala u svoju okolišnu politiku u najvećoj mjeri uključiti i e, države u najbližem susjedstvu, jer bez čistog zraka na Balkanu nećemo imati niti čistoga zraka u Europskoj uniji to znači to se tiče posebice Hrvatske jer e, vi graničite sa Zapadnim Balkanom, a mi sa vama, tako da se nadamo da će Hrvatsko predsjedništvo uspjeti e, uključiti i taj aspekt europske politike na Zapadnom Balkanu. Hvala. Thank you for SND, Ms. Za socijaliste demokrate, gospođa Ranaj. Ne, gospodin Ranaj, ispričavam se. Hvala vam lijepo, gospodine ministre. E, hvala. Evo, e, na vašim uvodnim riječima. Što se tiče klimatske neutralnosti? Ovdje trebamo doista se snažno politički e, angažirati i uložiti puno napora, no to će koštati puno novca. Bez snažne volje taj se novac neće moći doista prikupiti. Deset godina nakon svjetske gospodarske krize mislim da bi trebalo e, ovoj temi dati visoku vrijednost e, upravo e, po pitanju poštene tranzicije i zaštite radnih mjesta pod svaku cijenu. E, koje garancije možete dati da neće upravo najsiromašniji biti ti koji će morati platiti tu cijenu? Moje se sljedeće pitanje odnosi na to kakva jamstva mogu e, e, preuzeti zemlje članice E, i dati zemlje članice, da će se raditi o zajedničkom interesu, a ne o vlastitim interesima zemalja članica i da će e, sredstva koja će dati Europska unija koristiti na, e, za ono za što su predviđena i svjesni toga cilja. Zaguje gospodin Kokalis. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i hvala vam gospodine Čorić, gospodine ministre Čorić na prezentaciji. Imam slično pitanje. Vaše predsjedništvo je e, prvo predsjedništvo u eri zelenoga plana. Također, e, ste odlučili organizirati sastanak na vrhu o Zapadnom Balkanu. Govorili ste također e, i o pitanju prekograničnog onečišćenja. Na Balkanu postoji 16 termoelektrana koje zapravo imaju emisiju veću od svih ostalih termoelektrana u Europskoj uniji zajedno. Hoće li to biti pitanje kojem će se razgovarati i na sastanku na vrhu na Zapadnom Balkanu i mislite li da trebamo početi razgovarati o mehanizmu za pravednu tranziciju? Drugo pitanje, kako ćete odnosno kako vidite integraciju održivih razvojnih ciljeva u europski semestar s obzirom na vaše područje ekspertize što je energetika. Hvala vam. Hvala. Gospodine Sisić za... govorili ste među ostalim i o morskom okolišu. E, nedavno je jedan znanstvenik izjavio da će Jadran za do 2050. godine postati neupotrebljivo smetlište. Jadran također ima svojih problema sa mikroplastikom koja ulazi u hranidbeni lanac preko riba pa do samog čovjeka. Također imamo problema s ribljim fondovima dobro je međutim znati da se 80% otpada koji se nalazi u moru dolazi sa kopna znači što mi trebamo ne samo hrvatska koja je na jadranskom moru nego sve zemlje na jadranskom moru trebamo funkcionalan i moderan sustav gospodarenja otpadom do sada u hrvatskoj imamo izgrađena dva centra za gospodarenje otpadom to su marišćina i kaštijun oni su napravljeni kao zastarjeli, preplaćeni, rupa su bez dna, stalno ih treba popravljati, ugrožavaju ili onečišćuju zrak, vodu i tlo, a računi građana kao krajnjih korisnika skaču u nebo i tek će skakati. I to nije dosta i sada se u Hrvatskoj forsira još devet takvih nefunkcionalnih centara. Ovo što se dešava je sprega domaće korupcije i korporativne korupcije na razini Europske unije, a također odgovornost je i na greškama u dakle zajedničkoj okolišnoj politici Europske unije koju treba mijenjati u najmanju ruku. Dakle, kada ćete odbaciti taj pogrešan sustav gospodarenja otpadom i izgraditi funkcionalan, kada ćete dati šansu ne samo Jadranskome moru, nego i svima nama na kopnu koji se gušimo u smeću? Hvala. And the last speaker, last question will be uh, Ms. Klavak from the EPP. Posebno pitanje gospođa Glavak iz EPP-a. Hvala. Predsjedanje Vijećem Europske unije usmjeriti se i na najavljene rasprave o unapređenju klimatske politike Europske unije, a posebice ono što su i mnogi od kolega spominjali, to je osiguranje financijskih sredstava koja bi omogućila potrebnu tranziciju u različitim sektorima. Mjere prilagodbe klimatskim promjenama značajne su i isplative jer e, ako uzmemo u obzir da se računa da na svaki jedan euro uložen u preventivne mjere prilagodbe štedi se šest eura koje bi trebalo izdvojiti za nadoknadu nastalih šteta. E, ovdje smo e, čuli različita razmišljanja pa ću se referirati i na kolegicu koja je spominjala Muru i Dravu ja naime tamo živim i želim reći da postoji regionalni park Mura Drava od 2011. godine i jedan je od najvažnijih ekosustava u Republici Hrvatskoj i ja sam sigurna da će Republika Hrvatska tijekom svojeg predsjedanja još raditi na njegovu unapređenju. Kolega Torvalds rekao je e, kako dobro Hrvatska igra, ali ja bih rekla kada su klimatske promjene u pitanju da Europska unija u ovom slučaju mora igrati kao reprezentacija samo ćemo podijeliti tko će biti na boku, tko će biti veznjaci i mislim da ćemo tada biti uspješni. I na kraju e, pitanje za ministra, e, vrlo konkretno. What is the view of the Council of the European Green Deal? E, kakvo je viđenje zelenoga plana vijeća i što vidite kao prioritet kada se radi o EGDU EGD-u? Također kako namjeravate organizirati raspravu o tome u vijeću? Hvala gospodine ministre. Uh, Hvala, možemo razgovarati i sa sportom, ali bojim se da to neće promijeniti konačni rezultat eh, Eurokopa, a to je finale između Francuske i Hrvatske. Izvolite, imate još 10 minuta da pokušate odgovoriti na ovaj cijeli skup pitanja. Ok. Bilo je jako puno pitanja, tako da ćemo probati odgovoriti na najveći dio njih s obzirom na specifičnosti koje su neka od pitanja nosila. Dakle, što se tiče financiranja zelenog plana, eh, gospođa Polfjard je, ako se ne varam, se na to referirala i pitanje zapravo kako i na koji način e, kreirati dodatnih 10% sredstava za bioraznolikost. E, tu se referiram na pitanje gospođe Rodriguez e, i nekih drugih. Dakle, ono što valja imati na umu je činjenica da vijeće, da Envi vijeće nije u mogućnosti utjecati na konačan ishod višegodišnjeg financijskog okvira. Međutim, ono što možemo svi učiniti i u konačnici mislim da treba ići u tom smjeru je na nacionalnim razinama osvijestiti važnost financiranja agende koja proizlazi iz Green Deala. I u tom kontekstu ću razgovarati s kolegama ministrima zaštite okoliša, a mislim da oni svi zajedno trebaju razgovarati sa svojim ministrima financija i otvoriti ove rasprave na vladama. Zašto je to tako? Zato što držim da, još jednom ću se vratiti, da je pitanje borbe protiv klimatskih promjena, odnosno prilagodbe ono što se događa, pitanje koje u ovom trenutku mora biti postavljeno kao prioritet europskih politika. I nisam siguran da je bilo koja sektorska politika u Europi u ovom trenutku važnija od ove. Dakle, to je stav s kojim ćemo započeti predsjedanje i s kojim ćemo tijekom tog predsjedanja na kojem ćemo tijekom tog predsjedanja inzistirati. Dakle, ja ne mogu ovdje pred vama, članovima Europskog parlamenta, jamčiti da će za neku namjenu biti odobrena dodatna sredstva. Međutim, ono što mogu reći je da ću učiniti sve da naravno u suradnji s kolegama ministrima zaštite okoliša radim na tome da svim našim drugim kolegama damo do znanja koliko je važno da upravo i za očuvanje bioraznolikosti i za okolišna pitanja i programe bude izvorno što je moguće više sredstava. Imao sam pitanje vezano uz zeleni plan i zapravo naše stavove po zelenom planu, ako se ne varam. E, dakle, nije bitno što Hrvatska o tom misli. Ja mogu samo reći da Hrvatska u zelenom, planu, budući smo mi predsjedateljica, mi smo zapravo kao što znate predstavljamo zemlje članice. Međutim, ono što mogu reći i reći ću samo jednu rečenicu, Hrvatska u zelenom planu vidi i mora vidjeti i vidi priliku za transformaciju ka jednom puno pravednijem i boljem gospodarskom modelu. I ja se nadam da i ostale zemlje članice vide to isto. Referirat ću se kratko na naše ideje vezane uz i našu agendu vezanu uz e, neformalni sastanak odnosno neformalno vijeće koje će se održati u Hrvatskoj. Dakle, gospođa Zaleska njezino pitanje i u konačnici isto tako gospođa Joveva. Dakle, mi ćemo se na našem, na našim sastancima prije svega baviti pitanjima bioraznolikosti, odnosno rasprave po pitanju strategije bioraznolikosti, financiranje klimatske neutralnosti te očuvanje morskog okoliša. Dakle, to je agenda za neformalno vijeće. Što se tiče e, zemalja Zapadnog Balkana, pitanja 16 termoelektrana koje smo u jednom trenutku isto tako imali, odnosno u više navrata imali e, ovdje navedene i europskog zelenog plana, pa onda i planova po pitanju Zapadnog Balkana. Ja mislim da su neformalna vijeća upravo najbolji mogući, najbolja moguća platforma da se u kontekstu rasprava o klimatskoj neutralnosti, pa onda u tom slučaju i budućnosti Europe, zemlje Zapadnog Balkana integriraju upravo u raspravama koje same po sebi ne nose, odnosno nose prije svega ovaj pozitivan, ja bih rekao, impuls i u konačnici rasprave o pitanjima koja su pitanja za sve nas. U kontekstu klimatske neutralnosti dijeliti Zapadni Balkan od ostatka Europe jednostavno nema smisla jer kao što ste rekli sami tih 16 termoelektrana, bar sam to tako shvatio, proizvodi onečišćenje odnosno emisije koje su znatno veće od, odnosno koje su u rangu emisija u ostalim termoelektranama u Europi. Što se tiče Karpatske e, konvencije i pitanja gospodina Vjecika, mi razumijemo potrebu zaštite ovog područja i naravno da se možemo i želimo angažirati u razgovorima sa Europskom komisijom kako bi se učinio korak više. Što se tiče pitanja vezanog uz endokrine disruptore, Predsjednici će nakon objave evaluacije zakonodavstva o endokrinim disruptorima odlučiti kako i na koji način dalje nastaviti rad po ovom pitanju u vijeću, naravno u dogovoru s ostalim državama članicama i Europskom komisijom. Gospođa Kristel e, postavila je pitanje vezano uz kružno gospodarstvo. Dakle, držimo da je predstavljanje novog akcijskog plana za kružno gospodarstvo u interesu svima nama i u konačnici Europski zeleni plan trebao bi osigurati kroz ovaj akcijski plan i danje elemente za prilaz na kružno gospodarstvo. E, agenda, odnosno paradigma kreiranja kružnog gospodarstva već neko vrijeme je u fokusu rasprava kako parlamenta, tako i u okviru zemalja članica. Upotpunjavanje ovog akcijskog plana sa europskim zelenim planom, odnosno komplementarnost ovih dvaju planova zapravo nas dovodi do one konačne slike koju kako bi europsko gospodarstvo do 2050. godine trebalo izgledati. I upravo u tom kontekstu držimo da je rasprava koju planiramo na dnevnom redu sastanka Vijeća za okoliš u lipnju 2020. godine zapravo dobro vrijeme za to. E, što se tiče globalne dimenzije, dakle relacije Europska unija Kina, kopa koji će se odigrati, održati u Kini, odnosno u Glasgowu. Dakle, referirali ste se na to da smo e, da je prvi dio ove godine zapravo vrlo intenzivno razdoblje za pripremu čitavog niza inicijativa i pozicija Europske unije u odnosu na ostatak svijeta. Da, slažemo se. Dakle, hrvatsko predsjedanje dolazi u situaciju u kojoj je predstavljen Green Deal, ali zapravo čitav niz drugih dokumenata, inicijativa tek trebaju biti predstavljena. Međutim, mi ćemo se apsolutno angažirati u pripremama za kop u Kini. Držimo da će rasprave koje će biti obavljene prije svega na razini Unije, pa u kontekstu i našeg neformalnog sastanka u Splitu e, ove godine doprinijeti upravo kreiranju zajedničkih pozicija do, do šestog mjeseca ove godine. Što se tiče Što se tiče pitanja strategije e, gospođe Glavak, mi prije svega čekamo da e, Europska komisija e, objavi novu strategiju prilagodbe, a onda ćemo u tom kontekstu, kao i sve ostale zemlje članice, pristupiti, pristupiti raspravi na tu temu. Što se tiče financiranja bioraznolikosti, još jednom ću to podvući kao pitanje koje se nekoliko puta provuklo i povećanje financiranja za bioraznolikost. E, to pitanje nije, kao što sam već jednom rekao, u nadležnosti ministarstva, ministarstava zaštite okoliša, odnosno ovog formata. Međutim, ono još jednom što možemo učiniti, možemo kreirati pozitivnu klimu po ovom pitanju u okviru naših neformalnih, formalnih razgovora, a onda je prenijeti i u one formate preko naših kolega s nacionalne razine koji u njima sudjeluju kako bi se osvijestila potreba žurne akcije prije svega u kontekstu, u kontekstu financiranja i pojedinih aktivnosti zelenog plana inicijativa, a bioraznolikosti kao jedne od njih. Što se tiče e, pitanja vezanog uz gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj, gospodine Sinčiću, to pitanje kao što znate nije u nadležnosti predsjedanja i nije pitanje koje se raspravlja u ovom formatu. Hvala vam lijepa. Uh, Hvala. Evo došli smo do kraja razmjene mišljenja sa novim predsjedništvom. Biti će i drugih prilika za raspravu izravno, ali i u drugim uh, formatima sa vama i vašim uh, predsjedništvom oko predsjedništva. Hvala, a mi nastavljamo s radom u 2.30 poslije podne. Hvala.